Hyvää huomenta. Istunto on avattu ja toivottavasti tästä tulee. Otvaramo sjednicu. Želim svima ugodan dan. Prva točka dnevnog reda donosi izvješće Hautala godišnje izvješće